Uh, uh, Glasovanje o provedbi inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama. Izvijestiteljica je Vilja Blinkević-Jute. Možemo započeti. Amandman 36. Tko je za? ko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Jeste li vi bili za? Gospođo ome Da, da, da, glasovala sam za. Usvaja se. Amandman 39. Sa tehničkim usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Amandman 40. Otvoran glasovanje. The vote is open. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Amandman 41 s usmenim amandmanom izvjestiteljice. Ima li prigovora na usmeni amandman? Ako nema, tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 43. S tehničkim a, amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 45. Tko je za?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 provjerimo. Otvaram glasovanje. Amandman 60. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Amandman 62. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 66. koje je za? Molim vas ponovimo. Tko je za? Amandman 66. Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerimo. Amandman 66. Otvaram glasovanje. Amandman 66. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Amandman 68. otvoren glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Amandman 69. E, s tehničkim usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 71. S tehničkim usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 u dva dijela. Ali ćemo glasovati prvo za drugi dio. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. onda ne moramo glasovati e, o prvom dijelu, on otpada. Amandman 31, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Amandman 31. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 34. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 i amandman 16 mogu se, može se o njima glasovati zajednički. Znači od amandmana 1 do 16 zajedničko tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada ćemo glasovati o cijelom nacrtu mišljenja kako je izmijenjeno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala dragim kolegama. Hvala izvjestiteljima u Sijeni. Hvala svim zastupnicima. Sljedeće. godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu te politika Europske unije o toj temi 2017 kroz 2122. Izvjestitelj je Jordi Sole. Dobro sam izgovorila. Sole? Hvala. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 9 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za? Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13, tko je za? Protiv, suzdržani, Mislim da je odbijeno, ali provjerimo. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Amandman 21. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. odbija se. Kompromis četiri, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite provjeru? Dobro. Kompromis 4. Provjerit ćemo. otvoran glasovanje. zatvoran glasovanje. Usvaja se. Amendment 23 in favor. Amandman 23. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 6 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Amandman 41, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja, no provjerit ćemo. Kompromis 8, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasujemo o nacrtu mišljenja sa amandmanima. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam. Zahvaljujem na dobro određenom poslu. Sada je osma točka dnevnog reda na redu. Kalendar odbora FAM za 2018. godinu. Kalendar su je već dobio potporu koordinatora. Smatra se usvojenim ako e, nitko nema primjedbi. Zahvaljujem. Usvaja se kolege i kolegice. Želim vas samo obavijestiti da smo sada došli do točke razno i da je sljedeći sastanak 21. studenog ujutro. E, sastanak će trajati cijelog dana. Nemojte zaboraviti da ćemo imati sastanak našeg odbora sa zastupnicima nacionalnih parlamenta koji jedva čekaju aktivno sudjelovati na tom sastanku. Zahvaljujem prevoditeljima, zahvaljujem tajništvu, želim vam ugodnu večer.